Evo ja sam se ispričala našem gostu za probleme koje je imao pri ulasku u našu zgradu. To se ne bi smjelo događati. Moramo pripaziti da u budućnosti, naši gosti lakše mogu ući. Mi smo e, točku 15 skinuli iz dnevnog reda e, rodna ravnopravnost i to smo zamijenili ovom važnom točkom humanitarna situacija u Siriji jer svaki dan na televiziji vidimo grozne stvari koje se događaju u Alepu. Ja sam razgovarala s povjerenikom Stiljanidesom i znam da oni gospođa Mogherini i službe e, puno rade da bi pokušali dostaviti humanitarni pomoć e, ljudima u Alepu, ali znamo i da je situacija situacija vrlo složena. Jutro sam čula da se opet gađa bolnica. 19.9. je zračni udar izvršen protiv humanitarnog konvoja koji je kretao se prema Alepu i Alepu i 20 ljudi je ubijeno. Jean-Louis je e, E, zadužen za ta pitanja u komisiji i on će o tome govoriti, a govorit će i o situaciji u Haitiju gdje znamo da je poginulo puno ljudi zbog uragana ovog vikenda. Pa vas lijepo molim da svi sjednete, a ako morate s nekim razgovarati učinite to izvan ove dvorane. Evo dajem riječ našem gostu. Ja se moram ispričati jer nisam računao eh, na vrijeme potrebno za sigurnosnu provjeru pa sam loše izračunao vrijeme. Žao mi je što ste me čekali. Eh, vidim da eh, treba doći jedna moja kolegica, nadam se da će za koju minutu biti ovdje. Znam da je na putu prema ovom sastanku. E, gospođo predsjedateljice, sve ste rekli. Za početak se moram ne samo ispričati, već i toplo zahvaliti Europskom parlamentu, a posebno vašem odboru zbog e, načina na koji pratite ove vrlo zabrinjavajuće događaje i zbog potpore koju nam dajete. Rasprava na plenarnom zasjedanju i rasprava su nam bili jako važni mi doista smatramo da pokušavajući dati doprinos nečemu što ne bih nazvao rješenjem već samo napretkom u rješavanju humanitarne situacije na terenu dakle to doista pokušavamo učiniti i provesti vašu političku potporu u djelo vidim da inicijativu koju je najavio povjernik Stiljanides i visoka predstavnica gospođa Mogarini prije deset dana je nešto s čime ste dobro upoznati. Mi smo odigrali svoju ulogu u humanitarnoj eh, radnoj skupini, a taj proces predvodi Stafan de Mitsura e, u e, Ženevi. Znate da su bile dvije radne skupine, jedna se bavi humanitarnom pomoću, a druga prekidom vatre. Mi pokušavamo podržati napore svih onih koji pokušavaju omogućiti pristup. Moramo stvari nazvati pravim imenom. Ova humanitarna radna skupina je postigla svoj cilj bilo je potrebno izgraditi povjerenje počevši od Ujedinjenih naroda to je pomoglo da se dođe do nekih prethodno nedostupnih područja, ali onda je cijeli proces zapeo i na kraju je sve stalo. Usput želim spomenuti da naravno sada cijeli svijet gleda u istočni Alep istočni Alep je međutim samo e, vrh e, sante leda. E, tamo je situacija vrlo dramatična, ali santa leda je golema, ona je vrlo duboka. Ono što pokušavamo postići u Alepu je sada vrlo simbolična rasprava o humanitarnim pitanjima i nadamo se da će to dovesti do početka rješenja kada je riječ o pristupu i evakuaciji, ali e, ta humanitarna Međutim, ne vidimo drvo od šume. Naravno, moramo sagledati situaciju u cijelini. Svi znamo što se sada zakuhava oko Mosula u Iraku i bojim se da će uskoro doći trenutak kada ćemo istovremeno imati probleme u Alepu, u Mosulu, e, moguće u Raki i na još jednom mjestu i ne znam kako ćemo riješiti tu situaciju ne govorim o geopolitičkim implikacijama, već se usko ograničavam na svoju ulogu koja je pokušati upravljati humanitarnim procesom. E, to je upravo karta na koju igramo kad je riječ o inicijativu za Alep. Na visokoj razini izdati su brojni pozivi humanitarna diplomacija se vrlo aktivno provodi ovo je humanitarna operacija mi smo suočeni sa pogoršanjem humanitarne situacije koja se pogoršava brzinom svjetlosti Dakle, moramo se vratiti na temeljna načela humanitarnih intervencija. To e, nipošto ne treba ostati paralizirano političkim procesima. Naši partneri su spremni. E, znamo da postoje dvije akcije. E, jedna je liječničke evakuacije, evakuacije bolesnika i ranjenih, a druga je dostava unutar grada osnovnih e, potrepština koja spašavaju život, hranu, vodu. E, ciljna populacija je oko 130 partneri su spremni e, svjetska zdravstvena organizacija crveni križ koji je naš glavni partner u ovoj operaciji svi su spremni mi smo predvidjeli 25 milijuna eura humanitarne pomoći koja se može koristiti za podršku e, i za daljnje intervencije u tom okviru e, možda i zajedno sa državama članicama možemo uspostaviti i drugu liniju evakuaciju bolesnih i ranjenih ako se ljude evakuira u jedno od tri mjesta koja su predviđena i ako ti ljudi ne mogu tamo dobiti e, liječničku pomoć koja im je potrebna, e, možda ćemo ih moći dovesti u neku europsku bolnicu. No trebamo ovlast da uđemo tamo i da izađemo od tamo to ne smije e, biti podložno nikakvim uvjetima, e, rokovima, Dakle, ne imate 48 sati prije nego što opet počnemo bombardirati. To jednostavno ne funkcionira. Ovo je humanitarna operacija koja se mora provoditi pod normalnim minimalnim uvjetima u ovom trenutku vode se razgovori s našim partnerima i s drugima i sa sirijskom vladom kako bismo dobili ovlasti. Kada dobijemo te ovlasti, odnosno dozvole, onda ćemo e, koordinirati sa partnerima. Kada je riječ o evakuaciji bolesnih i ranjenih, teško je predvidjeti točan broj osoba koje će trebati evakuirati. Pretpostavljamo da će ih biti oko 700 naši partneri kad uđu u istočni Alep će prvo morati identificirati kome je potrebna evakuacija. To će biti žene, djeca, ranjenici. Naravno, moramo se usredotočiti na ljude koji su žrtve e, bombardiranja i napada, ali postoje i ljudi s kroničnim bolestima koji sada e, ne mogu do liječnika. Sve te ljude moramo evakuirati iz istočnog Alepa jer e, to naravno neće biti lako i onda ih dovesti do mjesta blizu turske granice gdje imamo e, gdje imamo objekt gdje se možemo pobrinuti za te ljude. Sada očekujemo ishod pregovora kako bismo dobili dopuštenje da uđemo u Alep i nadamo se da će ljudi s druge strane moći shvatiti našu poruku da je ovo humanitarna operacija ponavljam humanitarna operacija e, ne želim vam oduzeti previše vremena jer sam kasno stigao e, situacija na sjevernoj granici molim da ljudi koji među sobom razgovaraju to rade izvan ove prostorije molim vas jer teško je e, usredotočiti se znam da morate rješavati neka pitanja ali učinite to vani molim vas Jean-Louis, izvolite. E, pa evo, moj govor se bliži kraju. Dakle, imamo de facto situaciju koju su e, stvorile turske vlasti. E, govorimo e, području uz granicu gdje imamo de facto sigurnu zonu međutim nijedna rezolucija to ne definira. E, još uvijek postoji ograničen e, pristup humanitarne pomoći. Nismo sigurni može li se prijeći i ući u tu zonu i koja neformalna pravila se tamo primjenjuju. Čujemo a to nije još potvrđeno, da oko 3000 Sirijaca e, to koristi da bi prelazilo granicu i onda se vratilo kući, ali samo jednu stvar želim naglasiti. Ponovo ću govoriti o Alepu. Riječ je o dopuštenju za ulazak, ali i o onima koji moraju omogućiti tu operaciju, dakle oružane skupine, svi oni koji su od početka rekli da će podržati inicijativu Europske unije. Međutim, sugovornicama je i turska vlada, jer trebamo prijeći granicu. Turska je rekla da će nam ponuditi svu moguću potporu za provedbu ove operacije. Dakle, to treba pratiti. Spomenuo sam Mosul, ali to ćemo vidjeti u budućnosti, no također nas jako brine situacija na jordanskoj granici. Naši partneri su suočeni s izazovima provedbe humanitarne pomoći da bi minimalnu pomoć doveli do oko 8000 ljudi koji su zaglavili blizu granice. Mogao bih e, još toga reći, ali vrijeme teče pa ću e, sada završiti, ali rado ću odgovoriti na sva vaša pitanja. Ne želim e, biti suviše veliki pesimist, ali od danas mogu reći da smo suočeni sa najgorom situacijom koju smo ikad vidjeli u toj regiji. Donatori su ispunili svoja obećanja. Mi smo uspjeli prikupiti tih 25 milijuna eura E, novac postoji na raspolaganju je partnerima, no Irak bi mogao biti problematičan kad je riječ o financiranju humanitarne pomoći. No kad je riječ o Siriji, e, problem nije toliko financiranje humanitarne intervencije, već potpuna politizacija humanitarne situacije. Uz vrlo ozbiljnih eh, problema sigurnosti. Vi ste spomenuli već eh, napad na humanitarni konvoj. Može doći do potpune paralize ako se nešto ne poduzme što prije. samo da bismo spasili život eh, naroda u Siriji. Prije nego što dadem riječ kolegama, samo da bude jasno, kažete da nemate ovlaštenje, nemate dopuštenje za ulaz. Tko je odgovoran za to? I u čemu je problem da se dobije ta dozvola? Dakle, u Siriji sada imamo istočni Alep, imamo Idlib, imamo područje blizu jordanske granice, imamo područje uz tursku granicu E, da li bilo koja pomoć ide e, u neko od tih područja i e, tko to blokira, da li sirijska vlada, da li pobunjenici i da li pomoć stiže u bilo koje od tih područja. Pa kad je riječ o vašem prvom pitanju, odgovor je jednostavan. Dopuštenje mora dati vlada Sirije konvoj će krenuti i onda ćemo vidjeti da li ostali akteri koji su nam obećali da će se suzdržati od bilo eh, kakvih neprijateljstava ili agresivnosti prema tom konvoju, vidjet ćemo hoće li održati riječ. Eh, to je situacija u ovom času, a Upravo u ovom času Ujedinjeni narodi i Crveni križ s jedne strane i sirijska vlada s druge strane pregovaraju. E, što se tiče ostalih područja, pokušat ću pojednostavniti stvari. Dok je funkcionirala humanitarna radna skupina, ugovorili smo program pristupa određenom broju destinacija gdje smo tražili e, pristup u ime Ujedinjenih naroda i partnera i postojao je mjesečni program e, koji su manje više prihvatili oni koji imaju nadzor nad tim zonama. Nekad više, nekad manje i vrlo često se moglo naslutiti da postoje e, neki politički razlozi za igre koje su se odvijele, no bilo je sve manje više zadovoljavajuće u prošlosti, ali sada je sve to stalo. I jedna od poruka e, koje smo uputili gospodinu Demicuri, e, jer je postalo jasno da Rusija i SAD više ne razgovaraju međusobno. Mi smo eh, slali poruke molimo vas dajte da humanitarni proces eh, opstane, da se zadrži jer je to jedino što je do sada bilo manje više uspješno Imali smo sastanak prošli tjedan, mislim da ćemo imati još jedan sastanak ovaj tjedan, ali ako se strane ukopavaju eh, i skrivaju iza političkih eh, argumenata i pregovora, to neće biti korisno. Eh, prvo je Rike Gerera, zatim Heidi Haltera. Puno vam hvala. Problem je u tome što dođete na ovakve sastanke da bi se govorilo o užasnim stvarima koje se događaju, ali zapravo vi nama dajete vrlo detaljne informacije s puno strasti. S puno strasti nekoga tko radi u humanitarnom sektoru. Tako da, prije svega, htio bih reći da mi smo vam zahvalni zajedno sa svim drugim humanitarnim organizacijama. Doista imamo suosjećanje prema svima koji pate u Alepu i drugdje. Jučer sam se susreo s gospodinom Stiljanidisem koji me obavijestio o prijedlogu gospođe Mogherini s dva cilja. Prvo, da se zajamči pristup i drugo, da se omogući e, medicinska evakuacija, davanje hrane, zbrinjavanje raznih vrsta i tako dalje. Ali naravno, najvažnije je omogućiti e, ljudima da odu te da se omogući medicinska evakuacija. Mislim da se nalazimo u paradoksalnoj situaciji, zato što kao što ste rekli, došlo je do politiziranja različiti akteri koji tamo djeluju, zatim borba za teritorij, uloga UN-a i drugih organizacija, ali u svakom slučaju vidjeli smo da zapravo žrtve više nemaju pristup kao niti dio humanitarnih organizacija ali ako ćemo politizirati ovo pitanje, a čini se samo ako to učinimo, imat ćemo doista pristup onim ljudima koji su potrebiti. Tako da je to na neki način paradoksalna situacija iz perspektive humanitarnih agencija, branimo e, neovisnost i tako dalje, ali tu pak e, postoji Um, sukob, sukob uh, interesa i naravno trebamo igrati političku ulogu. Prošli tjedan razgovarali smo o rezoluciji o Siriji koja je dosta jasna. Osudili smo sve vrste napada na uh, humanitarne konvoje i pomoć. Tražili smo pristup, ali mora doći trenutak gdje će Europska unija morati djelovati kao politički akter i samo na taj način će moći pružiti ono što je potrebno, a kada se obavi politički dio posla, tek će tada biti moguće pružiti e, i humanitarnu pomoć. Hvala. Hvala. Ja sam dosta zabrinuta oko toga kako unutar humanitarne pomoći možemo uzeti u obzir posebne potrebe žena i djevojaka. kao što znamo, u ovakvim situacijama, pogotovo sada u Siriji, e, brakovi djece su česti kao i slučajevi e, spolnog nasilja, tako da su brojne potrebe žene i djevojaka zapravo neriješene, pa me zanima e, kako se nosite e, s time, te su li ove primjedbe točne. E, gospodin Noizer. Htio bih na početku zahvaliti na izvješću. Ono je dosta šokantno. Opisali ste nam koliko su ljudi bespomoćni E, važno je čuti da je Europska unija spremna pomoći, da su sredstva na raspolaganju i u ovom trenutku financije nisu problem, ali postoji e, ograničenje vezano uz ove političke aspekte. Potrebna nam je politička dimenzija, nažalost, da bismo pružili humanitarnu pomoć e, ljudima u Alepu i zato je šteta da Europska unija nije uspjela zajednički pokazati političku snagu na međunarodnoj sceni. I sve je prepustila SAD-u i Rusiji. Moje pitanje je sljedeće. Rekli ste da je bila humanitarna radna skupina koja je bila uspješna i koja je bila u stanju pružiti, pružati humanitarnu pomoć tijekom određenog razdoblja, ali to više nije u stanju. Tko onda sada pregovara s islamistima, odnosno s islamističkim pobunjeničkim skupinama u Istočnom Alepu? S jedne strane čujemo da možemo samo pregovarati sa sirijskom vladom, ali tko pregovara s e, islamističkim militantima u istočnom Alepore bez njega, bez toga mislim da nećemo omogućiti e, pristup e, pogođenim ljudima. Hvala. Ono što vidimo da se događa u Siriji je toliko opasno po sigurnost i obranu Europske unije da treba reći da je to užasna situacija. Rusija i SAD su na rubu rata, svi to znamo. Rusi poboljšavaju svoju e, borbenu spremnost. E, doveli su rakete SEM 300, 400 pokušavaju uspostaviti e, zonu zabrane leta. SAD ne može popraviti svoje svoju borbenu spremnost jer će u protivnom e, Obama ugroziti šanse Hillary Clinton da pobjedi na predsjedničkim izborima. Rusi su potpuno preuzeli inicijativu. Nažalost, čini se da je situacija užasna i moramo tražiti od gospođe Mogherini i od Europske komisije da hitno zatraži od SAD-a i Rusije da nastavi sa svojim pregovorima o primirju u Siriji. To je trenutno rješenje. Treba tu uključiti i glavnog tajnika uh, UN-a. Svi trebamo pozvati te dvije zemlje da nastave pregovore o primirju u Siriji. Humanitarna situacija u toj zemlji je užasna. Opasnija je nego što je bio slučaj u drugim ratovima prije. Europski parlament bi trebao zauzeti snažan, čvrst stav vezan uz ovo stanje koje se ne smije nastaviti. Jer u protivnom ćemo biti na rubu rata u Siriji. I luk ISIL, odnosno borba protiv e, Isila, ISIL-a, odnosno islamske države ili Daesha, kako god želite je nazvati, je postala od sekundarne važnosti u Siriji. To više nije glavna tema razgovora velikih sila i drugih subjekata koji su uključeni u rat u Siriji. To je moja poruka eh, Europskoj službi za vanjsko djelovanje Mislim da bi gospođa Mogherini trebala što je prije moguće zauzeti čvrst stav o tome i da treba pozvati te dvije zemlje, odnosno dvije velike sile, da e, nastave razgovore o primirju u Siriji. Nitko se drugi nije javio za riječ. I još zadnje pitanje s moje strane. Naši e, brojni građani gledaju kod kuće ovo na televiziji i dobivamo e, pisma gdje se, dakle mi govorimo o medicinskoj evakuaciji osoba koje su bolesni ili ozlijeđeni. Postoji li mogućnost za evakuaciju ranjivih osoba, starijih osoba, djece i tako dalje? Ili to nije u planu nijednoj strani? Jer ljudi gledaju i razmišljaju da, točno, ljudi se bore, no ne postoji li prostor da se uključe i civili koji nisu uključeni i ne mislim samo na medicinsku evakuaciju. E, bilo bi korisno e, saznati što se događa. Dobila sam puno pisama s tim pitanjem. Hvala, hvala vam svima na pitanjima i primjedbama. Isto tako hvala vam i na potpori i to, na tome što cijenite e, naš rad, ne samo naš rad na terenu, već i rad svih humanitarnih djelatnika na terenu. Niz je tu komentara koje bih htio iznijeti. Kao osoba zadužena za humanitarnu pomoć, e, naravno e, ja ih e, bilježim, naravno i te informacije vezane su prije svega za E, koji su zaduženi za to u Europskoj službi za vanjsko djelovanje, ja zapravo ne želim miješati resore, ali važno je tu napomenuti koja je veza između humanitarne pomoći i političkih stavova. Jedno sam pročitao da je e, pravna osnova humanitarne osnove u temeljnom, temeljnim ugovorima postoji i tu se e, izrijekom govori o neutralnosti, nepristranosti prilikom pružanja humanitarne pomoći. Dakle, to postoji. Dakle, mi se držimo tog načela ne zato što želimo biti e, pozitivni, već zato što je to naša obveza prema temeljnom ugovoru. Dakle, to takvo shvaćanje humanitarne pomoći je politička poruka koju šalje Unija. Dakle, na neki način kada Frederika Mogherini e, nazove ministra Lavrova i e, elaborira u priopćenju i objasni mu što radimo i što želimo dobiti od ruske strane u tom kontekstu, ona zapravo zauzima politički stav, ali ujedno provodi i program humanitarne pomoći. Da, naravno to nam je potrebno, ali ta vrsta humanitarne diplomacije je dio europskih programa jer mi moramo biti principijalni kad govorimo o humanitarnoj pomoći. Tako da iz te perspektive mislim da da, postoji određena ambivalentnost, kao što ste rekli, ali ta ambivalentnost je pozitivna. Kad je riječ o ranjivosti i konkretno e, pitanje zaštite općenito u Siriji. Jer vi ste apsolutno u pravu. E, mi se usredotočujemo na pitanje spašavanja života, ali radi se o krizi zaštite e, ne samo u toj zemlji, već i u Iraku i u Jemenu. Mi smo jako svjesni toga. E, dakle, tako da postoji taj e, pristup vezan uz e, ranjivost i uz zaštitu i to je nešto što zapravo prožima sve naše aktivnosti. To je dio našeg programa intervencija ne samo u toj zemlji. Međutim, naravno, vi možete pitate bilo koga ko se bavi humanitarnom pomoći zaštita odnosno kršenje međunarodnog humanitarnog prava je prisutno, nitko tko ne može zanijekati. E, namjerno se bombardiraju e, mjesta koja su e, postavljena radi pružanja humanitarne pomoći. Dakle, radi se o ciljanom kršenju međunarodnog humanitarnog plava. Međutim, ako ne postoji mehanizam osiguranja provedbe zakona, E, nađete se u vrlo neugodnoj e, situaciji, zapravo u slijepoj ulici. E, htio bih inzistirati na tome da su svi partneri odabrani i da su sve intervencije napravljene tako, odnosno da su utemeljene na tom istom pristupu koji se temelji na načelu pružanja zaštite, i ranjivosti. Kad je riječ o medicinskoj evakuaciji, ona je namijenjena za najranjivije. Tako da po definiciji žene i djeca bi bile obuhvaćene teme e, tom medicinskom evakuacijom. E, ako postoji vrijeme, potrebno je napraviti e, ocjenu ranjivosti kako bi se odlučilo koga se može evakuirati, a koga ne, ako se ne može Eh, evakuirati sve, ali u svakom slučaju žene i djeca bi trebale spadati u tu grupu. U ranoj fazi, a tada situacija nije bila tako teška kao što je sada, sjećam se, zadnji put kad sam bio eh, u Damasku, a to je bilo nažalost dosta davno, razgovarali smo o tim eh, razgovarali smo o prekidima vatre koje su bili lokalne E, prirode koji su omogućavali e, izlazak iz e, ratne zone, zone borbe. Ali čak niti to više nije moguće postići danas. I zato sam govorio da se situacija pogoršala. Tko se tu angažirao? Evo, imam priopriče priopćenje predstavnika komisije u ženevskim razgovorima. Sve skupine odmah kažu da će poduprijeti e, provedbu ovoga. Koristimo različite kanale, e, koristimo e, pregovore u Ženevi, naši neki partneri surađuju s njima. Isto tako smo preveli naše priopćenje u nedjelju na arapski jezik i to priopćenje je doživjelo široku distribuciju i to je nešto što je dovelo do pozitivnog odjeka. Na samom terenu tu su bitni e, lokalni akteri. Naravno, treba reći da se radi o dosta spornom pitanju, a ponekad je to i predmet rasprave. Činjenica je da kad je e, reč o Sarku, e, a, to je Sirijski crveni križ, oni igraju ključnu ulogu u provedbi ovih operacija. I kad je riječ o medicinskoj evaku Aciji na prvoj liniji bojišnice upravo oni provode tu evakuaciju e, jer bi nama e, pristup tom području bio teži. Kao i obično dobivamo vrlo temeljite, detaljne odgovore, dakle Europska unija ima sposobnost e, djelovati, ali potrebno je dobiti odobrenje za djelovanje. E, i nakon toga trebamo testirati volju drugih partnera jer vrlo često čujemo da e, pobunjenici e, daju odobrenje, ali prvo trebamo odobrenje sirinske vlade i činjenica je da se civile ne smije ovako birati kao metu. Potrebno je otvoriti kanale i ako sirijska vlada sluša, nadam se da će otvoriti humanitarne e, kanale. To je minimum. Znamo da je sukob težak, ali trebali bismo otvoriti kanale kako bismo omogućili pružanje pomoći. Hvala vam puno. Znamo da puno radite e, i da je vaš rad nevidljiv i nadamo se da ćemo na dolazećim danima e, uočiti određeni stupanj napretka. I ne trebate se ispričavati zbog kašnjenja. Dobro, dragi kolege, e, kasnili smo s početkom zbog problema s dolaskom u dvoranu, ali tražili smo direktora za Afriku, odnosno tražili smo od komisije da dođu i da nam nešto kažu o uraganu Matthew. E, I to na Karibima, prije svega na Haitiju. Tamo su najveći problemi. E, drago mi je da je s nama direktorica za Um, Latinsku Ameriku, Karibe i Pacifik. Ne znam, nismo se susjeli, susreli, ne znam jeste li uh, već prije bili u našem odboru. Uh, hvala vam što ste došli, unatoč tome što smo vas dosta kasno pozvali. Hvala. Gospođo predsjedavajuća, drago mi je što mogu biti ovdje. Prije nego što kažem nešto o detaljima vezanima uz reakciju na uragan, uh, Htjela bih vam objasniti što smo činili u Haitiju e, proteklih godina i što smo napravili na terenu, te mm, što se događa sada kada je došao, kada se pojavio uragan. Evo ovdje je dokument, nadam se da ste ga dobili. E, na pozadi, na poleđini se nalazi e, karta koju ću koristiti pri objašnjavanju. Nekoliko e, riječi o tome što činimo proteklih godina na Haiti. Od 1995. godine imam, proveli smo projekte e, humanitarne projekte u vrijednosti od 350 milijuna eura, a 34 milijuna odnose se na projekte s ciljem e, poboljšavanja stupnja pripremnosti u slučaju uragana. Imamo još 25 e, projekata koji su u tijeku, koji se koriste prije svega za pružanje hrane, za pomoć nakon katastrofe, a tu je i niz e, projekata za borbu protiv epidemije kolere. Od pojave, odnosno nakon e, dolaska uragana Matthew, i smo se tako povećali raspoloživa sredstva za 1,7 milijun, a to je nešto što je najavljeno već u petak, kako bi se e, zadovoljile sadašnje trenutne potrebe, a isto smo tako napravili anketu, kvalitetnu anketu s partnerima na terenu o tome e, kako preusmjeriti pomoć onim regijama koje su najviše pogođene. Ako imate pred sobom ovu kartu, vidjet ćete da se radi o dvama poluotocima e, na istočnoj strani Haitija, to se nalazi na zadnjoj stranici. Dakle, ta dva područja su najviše pogođena. Jedan od problema s kojima se i dalje suočavamo, i to ne samo mi, je to što nema dobro, dobrog pristupa svim pogođenim područjima i u tom smislu ocjena potreba nije baš e, posve točna. Imamo određene brojke, ali ne znamo zapravo o, koliko, o kolikom se problemu radi. Istovremeno smo mobilizirali e, tim civilne zaštite koji predstavlja drugu E, drugu granu ekoa koju smo mogli e, mobilizirati. E, isto, isto tako postoje i timovi civilne zaštite koje sačinjavaju pripadnici iz Danske, Francuske, Rumunjske i Švedske. Oni rade na terenu. Isto tako Francuska je ponudila 65 e, vatrogasaca s Martinika e, kao i medicinske timove, ali kako bi se to mobiliziralo na Haitiju moramo dobiti dozvolu vlade da im je to potrebno. Jučer smo imali sastanak s veleposlanikom kako bismo vidjeli možemo li dobiti dozvolu za dolazak tih timova. Još tu dozvolu nismo dobili. Jedna od stvari koje smo naučili iz prošlih iskustava, prije svega e, mislim na potres e, koji se dogodio na Haitiju 2010. godine, je to da moramo dopustiti vladi, a to je ono što i vlada e, želi, da predvodi koordinaciju pružanja humanitarne pomoći na terenu. To je dovelo do određenih kašnjenja, u e, kašnjenja u mobilizaciji timova, ali to je nešto što je dogovoreno, jučer smo i o tome razgovarali, i to moramo napraviti, u protivnom e, se možemo suočiti s problemima e, s kojima smo se susretali u prošlosti jer neke nevladene organizacije mogu doći na teren, ali zapravo zbog nedostatka koordinacije nisu učinkoviti. Dakle, postoje tri razine potreba koje treba zadovoljiti, o tome govori i e, njihova vlada i e, putem veleposlanika u Briselu, ali i u of e, Princu. Dakle, to je poruka koje je poslao predsjednik e, Haita, Haitija treba se srotočiti na hranu, vol i pružanje skloništa. Jer postoje područja gdje su praktički sve kuće uništene, prije svega u gradu Jeremiju i na južnom poluotoku. Gotovo sve kuće tamo su uništene. Evo, dakle, to su te trenutačne hitne potrebe. Postoje i srednjoročne potrebe, e, one uključuju i stoku, jer se radilo o kraju, odnosno radi se o kraju gdje su se ljudi više manje bavili poljoprivredom i ribarstvom i većina infrastrukture je uništena tako da im treba omogućiti da imaju od čega živjeti u srednjem roku. A naravno to je Tu su i neke druge dugoročne potrebe. Trenutno UN koristi e, mirovne snage na otoku e, kako bi e, očistili ceste i obnovili mostove i kako bi tako omogućili humanitarnim partnerima da dođu do ljudi koji su pogođeni. I to je više manje ono što smo do sada napravili ako želite više detalja o područjima e, gdje smo aktivni, e, slobodno me pitajte. Evo i tu ću stati. Hvala puno. Ima li itko kakvih pitanja? Mislim da smo dobili vrlo jasnu sliku o tome što se događa. Da, izvolite. gospođo Kams. želim dobrodošlicu gospođi Kaminari koja dolazi iz naše zemlje. Godina je ona bila kao predstavnik komisije na Cipru. Htio bih, naglasiti da zemlje kao Haiti možda su pogođene uraganom i možda nema načina da ih se zaštiti. Kao što se to dogodilo u državi Floridi ili u New Orleansu. Nije to kao zemljotres gdje možete imati nekakvu infrastrukturu koja može određenu zaštitu predstavljati. Recimo u Čileo e, potres od sedam e, stupnjeva na Rihrovoj skali se dogodio, a nije to imalo nikakvog učinka jer su oni napravili određena unapređenja, ali na Haitiju e, potres je praktički uništio sve što je izgrađeno na otoku. Haiti ima transportnu mrežu koja je sada uništena. I tako je to bila loša infrastruktura, loša transportna mreža. Sati su trebali da se pređe mala udaljenost. Ljudi bi se utrpali u kamione i putovali od jednog mjesta na drugo. Situacija je općenito bila teška. Ja se ne slažem sa gospođom Kaminarom što se tiče vlade Haitija jer možda oni mogu koristiti sredstva Europske unije i mislim da bi mogli upravljati situacijom. A podsjećam vas e, na ono što se događalo u prošlosti sa Papadokom i e, njegovim sinom kad je došlo do krive upotrebe sredstava koja su dobivena iz inozemstva. Mislim da to sada ne bi bio slučaj. Ima li još netko nešto za reći? Ne. Izvolite. Htjela bih zahvaliti vam na ljubeznim riječima i na dobrodošliti, cijenim što ste rekli. I svjesna sam koliko, koliko poznajete Haiti i poštujem vaše stajališta. Što se tiče infrastrukture, infrastrukture potpuno ste u pravu. To je zemlja gdje je infrastruktura i pristup e, problematičan. Zato sam ja jučer i danas u razgovorima se pobrinuo zato da se može osigurati, da, da, se, da postoji pristup tim e, područjima i da se mirovljaci koriste kako bi pomogli u uspostavi pristupa. I neki ljudi civilne zaštite zemalja članica koji su tamo na terenu zna, imaju posebna znanja u području inženjerske vještine kako bi mogli pomoći osigurati početnu podršku kako bi se osigurao stup u kontekstu koji imamo na Haitiju. Na, ne može, ne može se naravno sve izgraditi u tako kratkom roku. Što se tiče pitanja može li ili hoćemo li, hoćemo, trebali bi, da li bismo trebali ili ne ići preko vlade ja nisam rekla da nismo s njima u kontaktu sa svim našim partnerima na terenu. Mi smo u kontaktu, kao što sam rekla, sa očem koji koordinira pomoć i zapravo E, ono što je dobiveno iz Yorka bilo e, da treba što je više moguće, a ako ne isključivo koordinirati preko vladinih struktura kako bi se izbjegla konfuzija i nedostatak učinkovitosti e, da bi se i kod definiranja potrebnih resursa kao što sam već rekla imamo deset ljudi na terenu i to je smo postigli u roku od 24 sata nakon što je uragan e, se, se dogodio kako bismo imali vlastitu procjenu. Imamo i ojačani tim, imamo tim za tehničku pomoću e, kako bismo dobili pravu sliku o tome što se događa. Pa znači ne radi tamo samo vlada, ali se radi o tome da radimo sa vladom tamo gdje je to smisleno i moguće kako bismo isporučili pomoć, a isto tako e, surađujemo sa svim našim partnerima koje već neko vrijeme financiranje i naravno poznajemo Haiti jako dobro. Nije znači situacija crno-bijela, više se tu radi o nekoj sivoj zoni kad se govori o tome što vlada može tamo učinkovito učiniti i da li je organizirana ili ima dovoljno i više pristupa informacijama na lokalnoj razini jer informacije trebaju i nama o tome što su potrebe, a to najbolje znaju lokalne vlasti, ljudi na lokalnom, tu imamo partneru, e, kad, gdje nemamo partnere, imamo naše ljude na terenu. Znači, možemo reći da je slika zapravo miješana, ne može se reći da je ili ili. Gospodin Četo, izdiđi Depko je ovdje, da li on želi išta dodati? Da, hvala lijepo. Ja bih samo rekao da mi u DECOMS blisko surađujemo sa kolegama iz EKOA, pratimo situaciju. Hati je najsiromašnija zemlja u toj regiji što se tiče struktura. Već sada radujemo s njima u na programima razvojne suradnje u okviru 11. edf jednu 420 milijuna eura u jednoj e, da bismo tradicionalnu suradnju na razvoju sa Haitijem e, razvili. I jedan od aspekata, a to je ono što smo naučili iz potresa 2010 a to je ono što mi zovemo povezivanje razvoja sa rekonstrukcijom i pomoći. To je jedan aspekt koji smatramo jako važnim i kao što sam rekao radimo blisko koordinirajući aktivnosti sa EKOM na u tom području, a ovaj tjedan pokušavamo osmisliti kako ćemo reor, preorijentirati našu sadašnju razvojnu suradnju kako bismo je prilagodili onom e, što su naše e, akcije koje su već u tijeku jer imamo novu situaciju koja je posljedica uragana Metju. I samo još e, da vam kažem novo, naš glavni direktor će ići u posjetu eh, Haitiju na 24. i 25. listopada. Koristit će priliku ministarskog sastanka koji se događa u Santo Domingo 25. i 26. pa će putovati dva dana ranije kako bi mogao ići, otići u posjetu na Haiti i steći neposrednu impresiju o tome što se događa na terenu. Prema tome sada upravo pokušavamo preorijentirati našu sadašnje aktivnosti kako bismo odgovorili na nove potrebe vezane za ovu situaciju. Vrlo kratko, samo da naglasim koliko zajedno surađujemo sa Devkom Haiti je jedan od prioritetnih zemalja koje smo definirali zajedno da bismo testirali eh, na terenu o tome kako zajedno možemo surađivati na razvojnoj pomoći, a drugo što treba naglasiti da su brojni problemi te zemlje strukturalne prirode. Oni su isto tako moram samo da vam reći, odgodili izbore koji su se trebali održati u nedjelju zbog problema sa uraganom, znači on je imao i neke političke posljedice. Neki su govorili na BBC-u, vidjela sam da je Haiti je najviše pogođen upravo zbog toga što nedostaje pripremna, nisu bili pripremljeni, pa u budućnosti im se treba dati pomoć kako bi bili bolje spremni da se nose s takvim nepogodama jer će njih svakako sigurno biti. Sad vam zahvaljujem svima što ste sudjelovali na ovoj raspravi. E sada smo krenuli, budući da smo krenuli nešto kasnije, jer je bilo problema sa pristupom e, našim ovoj, ovom prostorima našeg, našim govornicima. I sada prelazimo na točku 16. Godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu i politici Europske unije u tom području za 2015. Znamo da naš odbor daje veliku značaj implementaciji e, milenijskih ciljeva i ovaj ljudskim pravima i ovo je mišljenje o godišnjem izvješću koje se nosi na pod odbor za ljudska prava. Gospodin Pedar ima riječ. Gospodin Pedar ima riječ. Ja bih htio nešto reći. Ja sam htio ovaj, nešto reći kao zadnja točka, ali vrijeme je isteklo jer izbori u Haitiju su zapravo jedna vruća tema. Ne smijemo zaboraviti što se tamo događalo vezano za delegaciju našu koja je trebala pratiti izbore. To je jedno jako vruća tema. Ali prelazim na točku 16, budući da ste e, vi tako predvidjeli. Prethodnom mandatu U 2012. bio sam izvjestitelj i prošle godine isto tako u odboru DRUA pa sam svjestan značaja doprinosa našeg odbora kako bi se upotpunila slika. Važno je da se čuje što mi mislimo o tom godišnjem izvješću. Godišnje izvješće. Gospodine Najder, hvala vam. Koncentrirao sam se na ono što sam pokušavao reći znači u izvješću 2015. koje je prihvaćeno u lipnju ove godine. I tu imamo poglavlje o razvojnoj suradnji. Mislim da je to već nešto što trebamo pozdraviti, jer u prošlosti takav, nije bio takav slučaj, a mi smo htjeli vidjeti to poglavlje uključeno da li je pola stranice dovoljno ili ne to ne znamo budući da imamo ne, teško je sad reći no tu imamo jedan dosta zgusnuti tekst i u obzir, uzimajući u obzir da našu poziciju ljudskim pravima i suradnju mislim da problem nije u samoj duljini ono što u ovom poglavlju treba pozdraviti je angažman e, Europske unije e, temeljnom pristupu zaštiti ljudskih prava i postoji odnos među e, međuovisnosti između razvoja ljudskih prava. Bez poštovanja i ostvarenja ljudskih prava ne možemo niti iskorijeniti e, siromaštvo, niti e, postići ciljeve održivog razvoja. ja sam u svom mišljenju i inzistirao na tome da ljudska prava trebaju doista biti u srži djelovanja kako bi se ostvarila agenda do 2030. godine i trebaju e, biti prisutni na transversalan način u svim aktivnostima za postizanje tih ciljeva kad je, mislim da bi naš odbor trebao inzistirati na tome i kad je e, riječ o pokazateljima za ciljeve održivog razvoja e, trebaju imati e, uzeti u obzir ljudska prava. Isto tako treba inzistirati na cilju održivog razvoja broj 7 i poštovanje ljudskih prava i demokracije i dobrog upravljanja trebaju e, e, biti e, temelj našeg vanjskog djelovanja. U godišnjem izvješću se spominju određene aktivnosti koje su već napravljene kako bi se uzela u obzir ljudska prava na operativnoj razini u djelovanju Europske unije u području razvoja. instrumenti temeljnog pristupa ljudskim pravima E, su već na, na, u godišnjem izvješću. Međutim, e, ti instrumenti trebaju, trebaju se koristiti od strane e, partnera i provoditi. I kao što stoji u godišnjem izvješću, potrebno je provesti evaluaciju provedbe tih instrumenata na razini delegacija kako bi se vidjelo da li to dobro funkcionira ili je potrebno sustav poboljšati. Dakle, potrebna je njihova evaluacija i reakcija. Možda oni mogu reći neke stvari koje su dosta korisne za sve nas. I na kraju, u mom e, mišljenju stoje dvije važne stvari. Trebamo se pobrinuti da ljudska prava postaju, e, postane neizostavan e, dio našeg razgovora sa svim partnerima iz zemalja u razvoju. I drugo, e, treba e, spomenuti e, koliko je važno osnažiti suradnju i koordinaciju između svih naših vanjskih aktivnosti i da u svima njima treba stajati i taj temeljni pristup ljudskim pravima. Kao što vidite, ja sam ja se zalažem za provedbu politike te politike. Trebamo isto tako još jače e, uzimati u obzir e, ljudska prava u našoj razvojnoj politici. Isto tako, e, to je nešto što se očekuje od nas i od Europske unije. Posebni izvjestitelj UN-a nas je nedavno podsjetio da se da puno od nas se očekuje da ljudska prava budu u srži našeg djelovanja. So, You're, you are not just the rapporteur on policy coherence, you're the rapporteur on the next report. So today's your... Dakle, vi niste samo izvjestitelj o ovoj temi, već ste danas ključni izvjestitelj o brojnim pitanjima. Dakle, tri osobe su se javile za riječ. Prvo gospodin Funculika. Da, naravno eh, trebam reći da je naš kolega E, stvarno d. izvjestitelj. For e, Zahvaljujem izvjestitelju na izradi ovog sveobuhvatnog mišljenja Danas, nažalost, mnoge države u svijetu doživljavaju e, narušavanje demokracije, raste populizam, ekstremizam, e, krši se ustav kako bi se ostalo na vlasti, osobito u zemljama u Africi i Aziji. Prema tome, ljudska prava i demokracija moraju biti u samom središtu našeg programa za razvoj. Moramo imati mjere za monitoring i za praćenje situacije. Trebamo naglasiti snažnu povezanost između insistiranja na ljudskim pravima, dobrom upravljanju, miru i sigurnosti te iskorjenjivanju siromaštva i ostvarivanja održivih ciljeva. Moramo biti sigurni da su naši instrumenti učinkoviti i da odgovaraju potrebama e, ljudi i e, nevladinih udruga koje djeluju na terenu. Treba poštivati ljudska prava i treba podržavati javno-privatna partnerstva. Trebamo insistirati na odgovornosti velikih poduzeća i moramo paziti e, da to što radimo ne šteti gospodarstvu već da predstavlja dodanu vrijednost koja će pridonijeti ostvarenju naših socijalnih, gospodarskih i drugih ciljeva kako unutar tako i izvan Europske unije. Sada kad smo suočeni sa masivnom e, migracijom moramo se usredotočiti na uzroke migracije, pomanjkanje ljudskih prava i vladavine prava e, te pitanja sigurnosti. Ljudska prava i demokracija su nešto od čega se ne može odstupiti u dijalogu s trećim državama. Moramo osigurati da naša pomoć za razvoj bude usmjerena preko organizacija civilnog društva i nevladinih e, aktera kako bi se naša politika štitila na terenu. U trenutku kada imamo sve više i više sporazuma o ulaganjima E, trebamo kada je riječ o državama e, koje su rizične uvijek insistirati na ljudskim pravima i to vezati uz e, sporazume o ulaganjima i konačno treba naglasiti vezu između sigurnosti i razvoja i skrenuti pozornost na ulogu, ulogu suradnje za razvoj u Europskoj uniji i e, sigurnosti. Ja ću naravno e, raditi na tim amandmanima i e, spreman sam podržati. Još jednom bih htio zahvaliti gospodinu Predi na ovom izvješću. Hvala vam svima. Dakle, vidimo kako naš rumunjski prijatelj govori sjajno i engleski i francuski Dakle, vrlo eh, sam impresionirana gospođa Marina Albiol. Hvala. Ovo mišljenje ne spominje glavne izazove s kojima su suočena ljudska prava u zadnjih nekoliko godina. E, možemo tu učiniti više. Prvo, ljudska prava se ne smiju pretvarati u bilo kakav instrument. Nadalje, kad je riječ o migrantima i izbjeglicama, 2015. godine i nažalost ove godine na tom se području najviše krše ljudska prava. E, mi ćemo e, naglasiti da članak 13 povelje u ljudskim pravima e, je nešto što se krši nadalje sustavno kršanje ljudskih prava migranata unutar Europske unije i na vanjskim granicama te u državama s kojima Europska unija ima sporazume E, je takva da moramo okončati sporazume, na primjer onaj s Turskom, gdje se sustavno krše ljudska prava. Trebamo naglasiti i negativne posljedice gdje E, gdje države e, troše e, sredstva za vraćanje dugova umjesto za dobrobit stanovništva. Također, kada je riječ o trgovinskim sporazumima između Europske unije i zemljama u razvoju, tu se otvaraju vrata multinacionalnim kompanijama koje često krše ljudska prava, odnosno vezana su uz takve incidente treba naglasiti vezu između vojne potpore e, i sve veće kršenja ljudskih prava, na primjer u Libiji, Iraku i Afganistanu i na koji način su te intervencije dovele do veće kršenja ljudskih prava. I na kraju naglašavamo važnost borbe protiv kršenja ljudskih prava diljem svijeta i žalimo što neke vlade ograničavaju univerzalni pristup pravdi i pravo određenih sudaca da istražuju kaznena djela. Nadam se da ćete moći prihvatiti neke od naših amandmana i očekujemo daljnju suradnju s izvjestiteljem. Hvala. Hvala. Mislim da možemo reći da i nacrt izvješća gospodina Weidenholzera i nacrt izvješća našeg e, kolega Prede su jako dobri. Želim naglasiti nekoliko stvari. Prvo, mislim da bi bilo vrlo korisno e, spomenuti jedno važno kršenje ljudskih prava koje je vezano uz razvoj, koje je vrlo rasprostranjeno e, i, i e, odnosi se na desetke milijuna ljudi. E, žao mi je reći da u Južnoj Aziji te se stvari još uvijek događaju u svakodnevnom životu i jako je važno boriti se protiv toga. Dakle, A to je diskriminacija e, vezana uz kaste. E, isto tako e, paragrafi, odnosno odlomci 37 do 37, njih treba razraditi, riječ je o izbjeglicama i migrantima, trebamo pozvati na dovoljno sredstava da se usmjeri za to pitanje, a mislim da moramo naglasiti to pitanje e, s time da se to ne smije oduzimati od drugih e, stvari. Pristup koji se temelji na ljudskim pravima u izvješću e, gospodina Prede je jako dobar. Moramo stalno podsjećati komisiju i visoku predstavnicu na to pitanje i vrlo je korisno e, sve to navesti. Također e, se želim prisjetiti da je ovo izvješće upućeno izvršnim vlastima Europske unije. Dakle, nije riječ o svim pitanjima ljudskih prava svugdje u svijetu, već ono što treba raditi naša služba za vanjsko djelovanje i komisija. Hvala, nitko se više ne javlja za riječ. E, e, gospodin Rinaldi, gospođa Rinaldi iz Europske komisije možda želi nešto reći. E, puno hvala. Želim samo zahvaliti gospodinu Predi e, što nas je potaknuo da i dalje radimo na pristupu koji se temelji na pravima. Vidimo da e, je e, taj skup alata koji je usvojen 2015. dobar početak. Na temelju toga izrađujemo metodologiju i sada obučavamo kolege i delegacije da to doista počnu provoditi. U sljedećem izvješću o tome što smo učinili ove godine ćete saznati nešto više, ali mislim da je sada prebrzo govoriti o evaluaciji. E, treba će dugo vremena prije nego što možemo reći da je naša razvojna suradnja utemeljena na ljudskim pravima, jer moramo izmijeniti e, praksu naših kolega, jer riječ je za zapravo o izmjeni mentaliteta no mislim da smo na pravome putu e, obučavamo kolege mijenjamo svoje unutarnje postupke e, kako bi se ljudska prava uzela u obzir u svakom novom programu koji izrađujemo i stojimo na raspolaganju Europskom parlamentu da ga obavijestimo o koracima koje poduzimamo. Hvala. U redu. Hvala gospodine Preda. Želite li nešto dodati? Htio bih zahvaliti na kolegama koji su pohvalili sadržaj mišljenja. Htio bih isto tako reći da iako je naš kolega, kolegica morala uh, otići, ona mi je u drugom odboru rekla kako treba glasovati. Htio bih reći da je ovo mišljenje dosta kratko. To je to je dokument od 1500 znakova, dakle svi znaju uh, kakva ograničenja imamo u sastavljanju ovakvog e, dokumenta, tako da se ne radi o godišnjem izvješću našeg odbora, dakle u 1500 znakova u tom okviru ne možemo čak niti nabrojati ono što je ona E, navela kao hitne stvari. Američka intervencija, ugovor o slobodnoj trgovini, to su sve teme koje zaokupljaju naše klubove zastupnika. To je nemoguće, postoje fizička ograničenja, to je vezano uz količinu. Također bih htio podsjetiti na činjenicu da je ovo bio, bilo mišljenje našeg odbora, odbora za razvoj, za odbor za zaštitu ljudskih prava. Gospodin Weidenholz e, se time bavi ove godine. Dakle, to izvješće će obuhvaćati različite, puno različitih tema. Tako da se ovdje radi o e, izlaganju perspektive ovog odbora koja je ključna za ova pitanja i kad je riječ o, odboru za ljudska prava, ja sam tražio da se uspostavi e, određena koherentnost između rada naših odbora. Pozvao sam i nadam se da se to neće shvatiti kao dokaz krivo Dakle, e, pozvao sam e, kolege da pažljivo prouče, prouče naše mišljenje, jer e, bi se moglo dogoditi da izvješće već sadrži ove elemente. Tako da da se ne bi dogodilo da se stvari dupliciraju, odnosno ponavljaju. Dakle, ako je to nešto, ako je već nešto unutra, jer neki od nas e, su i članovi odbora za e, razvoj, odnosno za ljudska prava. Dakle, svi iz našeg odbora mogli su pročitati izvješće gospođa Weidenholzera, e, pa da ne otkrivamo toplu vodu i nove teme. Puno je stvari koje su naši kolege, prije svega gospodin Weidenholzer, uvaženi kolega iz kluba socijalista. Prije svega pozivam prije svega socijaliste da ne, ne ponavljaju ono što je već naveo gospodin e, Weidenholzer kako ne bismo na kraju imali dva ista teksta. Hvala vam svima na pohvalama. Very much. Um, Mr. Preda, Christian. Gospodin Preda, Kristijan, dakle rok za Amandmane je 13. listopad, 10 sati. Možete biti precizni i kratki, jedan amandman e, po e, klubu. Dakle, ono što je ključno je da imamo ne veliki broj amandmana, već jasnu poruku. Dakle, 13. u podne, u podne. Sada prelazimo na točku 17 gdje govorimo e, o povećanju e, učinkovitosti razvojne suradnje. To je važno jer trebamo pokazati da je ono što radimo učinkovito na e, terenu, da to mijenja situaciju, da smanjuje siromaštvo. E, isto tako održat će se e, sastanak u Keniji o globalnom partnerstvu za učinkovitu razvojnu suradnju. To je sastanak na visokoj razini. Gospodin Preda koji je izvjestitelj će nam sve to objasniti i reći nam što bi trebali biti naši prioriteti. Gospodine Preda. Puno vam hvala gospođo predsjedavajuća. Htio bih reći odmah na početku da smo prvu razmjenu mišljenja imali i da smo pritom uzeli u obzir e, mišljenja kolega. Napravio sam nacrt izvješća koje ste zaprimili. Ideja vodelja tijekom te prve razmjene mišljenja bilo je da se artikulira stav Europskog parlamenta prije e, drugog, e, drugog sastanka na vrhu E, globalnog partnerstva za učinkovitu e, razvojnu suradnju koji će se održati krajem studenog u Nairobiju. Cilj je isto tako da e, utječemo na stav Unije na ovom važnom sastanku i to kad kažem stav Unije mislim na komisiju i na vijeće da na njih utječemo. Tijekom pripreme ovog sastanka u Nairobiju Htio bih reći da krajem prošlog tjedna Nua Seul održan je 11. E, sastanak upravljačkog odbora koji e, pregovara o završnom dokumentu za Nairobi. Europska unija je zastupljena naravno u tom upravljačkom odboru i bilo bi dobro da imamo najnovije informacije o napretku postignutom u pripremama sastanka. E, isto tako bih htio reći da nacrt mišljenja našeg odbora je već e, poslan članovima upravljačkog odbora i e, mislimo da je to nešto što je dobro i za naš odbor. Sada prelazim na sadržaj svoga izvješća. Kao što možete vidjeti u obrazloženju, e, naveo sam tri glavne ideje. Prvo, trebamo se nadovezivati e, na e, pravnu stečevinu i zadržati politički zamah u pogledu ljudskih prava. Isto tako trebamo nadgraditi već postojeće e, angažmane u pogledu ljudskih prava. Isto tako treba osnažiti napore to kod svih aktora, aktera E, kako bismo bili učinkoviti, a treba uzeti u obzir i ciljeve održivog e, razvoja. Izvješće koje sam pripremio e, naglašava da glavna četiri načela učinkovitosti razvojne suradnje i dalje vrijede. Oni su se pokazali učinkovitima u zemljama u razvoju, e, isto tako je bitno da javnost i dalje podržava zemlje donatore. E, potrebno imati na umu i obveze preuzete u okviru agende do 2030. godine, a isto tako e, treba napraviti i diferencijaciju koja zapravo odražava i raznolikost potreba i isto tako da bismo e, na taj način trebali povećati učinkovitost e, razvojne suradnje. Kad je riječ o samoj regulativi, globalno partnerstvo za učinkovitu razvojnu suradnju koje, e, koje je nastalo 2011. godine nakon sastanka u Busanu, želi biti uključivo i raznoliko, a isto tako ima za cilj promicati E, skladno razumijevanje e, pojma učinkovitosti razvoja. Taj, tu je potrebno dodatno osnaživanje. Uvjereni smo e, da će Nairobi biti uspješan ako zadržimo E, odnosno postignemo učinkovitost e, razvojne suradnje. To je prva ideja. Druga poruka koju želim prenijeti izvješćem je to da je potrebno e, bolje artikulirati globalnu arhitekturu razvoja. Kao što sam već, već sam to spomenuo tijekom prethodne ideje, Unija treba ostati predvodnik koji je bila prilikom usvajanja agende do 2030. godine i prilikom pripreme e, agende za učinkovitu razvojnu suradnju. Trebamo razmisliti o globalnoj arhitekturi razvoja, a isto tako se treba pozicionirati kako bi se učinkovito poticala razvojna suradnja. Dodana vrijednost u odnosu na ostale međunarodne forume proizlazi iz agende do 2030. godine. Ova skupina, odnosno njezin rad, treba biti dobro organiziran i promišljen. U izvješću se navode i određena moguća poboljšanja područjima gdje su potrebna. U izvješću kažem da je potrebno unijeti poboljšanja u pogledu ulogu e, praćenja i preuzimanja odgovornosti za e, ostvarenje preuzetih obveza. Isto tako trebamo definirati način komunikacije i suradnje s e, razvojnim partnerima. Osim OSS-a, uključujući i donatore, civilni sektor, e, filantropske organizacije i tako dalje. Isto tako, e, ključnu ulogu ima i globalno partnerstvo za učinkovitu razvojnu suradnju u e, postizanju E, služben, ciljeva službene e, razvojne pomoći 2017. godine. Globalno partnerstvo za učinkovitu razvojnu suradnju, e, odnosno upravljački odbor je nedavno počeo razgovor o prijedlogu koji je iznesen u Seulu a tu se čulo e, da je taj e, form, odnosno to partnerstvo jako bitno da bi se zadržala odgovornost aktera, a isto tako e, treba promicati javno-privatno partnerstvo u okviru procesa provedbe ciljeva održivog razvoja. E, treća poruka, treba promicati e, program učinkovitosti razvojne pomoći na razini Unije i globalno. E, navodi se postignut napredak u pogledu transparentnosti programiranja i suradnje u razvoju. Ocjena se treba temeljiti na rezultatima. U izvješću se navodi da je postignut napredak, ali već tri godine stoji naša rezolucija kojom se traži kodifikacija i osnaživanje e, mehanizama Europske unije da bi se osigurala e, bolja komplementarnost i koordinacija postojećih instrumenata za razvoj. Određene točke bi mogle e, pomoći boljem ostvarenju programa učinkovite razvoje suradnje. Potrebna je, potrebno je stvariti trokut razvojne e, suradnje. Potrebno je uključiti nacionalne parlamente, lokalnu razinu, civilno društvo u programiranje. Isto tako u izvješću se inzistira na vezi između e, cilja održivog razvoja broj 16 e, i vezu između toga ljudskih e, prava i vladavine prava. Na e, učinkovit način treba doprinijeti e, na taj način smanjenju siromaštva. Transparentnost i drugi, druga načela i dalje su srže našeg djelovanja. I na kraju bih htio reći da sam ipak bih e, htio reći, zahvaliti tajništvu što su mi dopustili da malo produžim izvješće. Prije svega zahvaljujem An. S obzirom na kompleksnost teme dopustili su mi da napravim dugi, duži tekst. Međutim, postoje i dalje neke stvari koje bi trebalo dodatno e, e, pojasniti. Prije svega se radi o ulozi organizacije civilnog društva, a isto tako treba revidirati jedan dio e, teksta s obzirom na preliminarne rezultate evaluacije 2016. godine vezane uz e, globalno partnerstvo za učinkovitost razvojne e, suradnje. Evo, to su ključne stvari. Ček, očekujem komentare kolega. Isto tako bih htio zahvaliti tajniču, prije svega Kristijanu, na pomoći pruženom u okviru ovog dosjeja. Hvala. Thank you very much. Hvala puno. Prvi govornik, gospodin Sanj. Ja ću govoriti finski. Oprostite, krivo sam pročitala. Hvala. Želim... Hvala. Hvala izvjestitelju koji je dobro bavio posao, složen posao. Nekoliko primjedbi imam koje će trajati nekoliko minuta samo. Prije svega bojim se da bi bilo važno naglasiti ciljeve koje spominjete. Da Evropska treba biti zapravo vodeća u toj vrsti suradnje. A kad se govori o klimatskim promjenima i pitanjima o zaštite okoliša. Tu je nešto gdje je Evropska unija avangarda koja po tom pitanju vodi promjene. Opći interes obično, obično može dati vrlo dobre rezultate. Zato mislim da je važno da vezano za ta pitanja naglasi o čemu se radi, znači da se ojača posebno taj dio segmenta suradnje radi razvoja. Mislim da se tu radi o nečemu što nije samo etičke prirode, kad se radi o dobrom upravljanju, kad se gleda kvalitetu rezultate, ono što mi želimo dobar proces i dobri rezultati da budu na kraju. Želimo da ovi projekti daju rezultata, daju ploda. Ne samo kad se radi o ostvarenju ciljeva iz 2030. nego i puno šire. I mislim da moramo isto tako gledati i ekonomske čimbenike. Imamo resurse koji uvijek ne funkcioniraju, neke zemlje već pokušavaju postići određene kvota, imamo i multiplikacijski učinak na isto tako. Na primjer, recimo imamo biskupe iz različitih gradova u Siriji koji su govorili o strašnim stvarima koje su se tamo događale i po tome vidimo koliko je važno ovo sve što radimo. Ali mislim da moramo razmišljati o sljedećem. Važno je imati partnerstva i globalnu viziju. A taj novi forum, taj novi pristup Mislim da je važno da kad se to uspostavlja da ne budemo preopterećeni procesom. Što želimo postići? Želimo povećati odgovornost, želimo ostvariti osviještenost. Često takvi sastanke zapravo su puno, su skupovi sa puno seminare, a ne radi se puno onoga što bi se moglo zvati pragmatičnom, pragmatičnim. Ne, može, ne vidimo puno rezultata. Nekako je sve to koji puta prenapuhano u smislu napora i na taj način zapravo gubimo iz vida cilj koji želimo e, postići. Ne trebamo pretjerivati sa tim praćenjem. Mislim da to treba uzeti u obzir kad se govori o upravljanju. Što se tiče učinkovitosti i kvalitete resursa, to je stvarno jako zanimljivo, sve što ste vi naveli, ali ja bih htjela dodati sljedeće mislim da moramo ta pitanja gledati na hrabar način. Moramo jasne amandmane definirati i razumjeti troškove obavljanja operacija i isto tako i koliko košta postizanje rezultata. To mislim da mora biti potpuno jasno. Koji su to troškovi i koje su procedure i da te ugledati rezultate kako bismo bili sigurni da troškovi procedure jesu opravdani postignutim rezultatom. Mislim da je to jako važno i isto mislim da isto tako trebamo imati i reći sljedeće. Često imamo ovu vrstu međunarodne suradnje. Međunarodna suradnja koja je nekako iznad lokalnih tržišta. Različiti napori ulažu se na različitim lokacijama gdje postoji potreba za razvojem, gdje se razne agencije e, e, ulažu napor, ali stvari se ne događaju na terenu nego negdje u zraku, pa zato kad se analiziraju troškovi koji su trebamo uključiti i one koji su na samoj lokaciji na najnižoj razini. I još nešto vezano za jačanje inicijativa, vezano za transparentnost. Mislim da je to jako važno. Isto tako instrumenti koji će omogućiti triangularnu suradnju razvijene zemlje, zemlje u razvoju, nerazvijene zemlje moramo uspostaviti tu novu konfiguraciju, tu novu konfiguraciju i mislim da je ovo sve jako važno isto tako u ovom izvješću. Ali mislim da je važno isto tako ići malo dalje od onoga što je napisano na papiru, na papiru i usmjeriti se na neke aspekte i na neke stupove ako kojim, s kojima se treba nositi na jedan učinkovit način. Znači prije svega trebamo biti učinkoviti, moramo biti učinkoviti na kad radimo, u načinu na koji radimo, a ovaj duh učinkovitosti treba proširiti i po terenu. To mislim da je važno uključiti međunarodne forume, to je naravno jako dobro, suradnja je jako važna sve što je vezano za dnevni red 2030. je važno, ali ne smemo zaboraviti onu najnižu razinu, takozvane grassroots. Ja ću govoriti finski. Svima nam znači treba oprava. Na zajedničkom sastanku nije bilo prijevoda na finski jezik i ne znam zašto, e, sasvim sam siguran da bi e, finski prevoditelji vrlo rado došli da ih se tražilo da dođu. Dakle, na sastanku AFETA nije bilo e, prevoditelja na finski, zato što nije bilo finskih delegata, ali budući da sam ja došao na taj sastanak, mislim da je trebao postojati prijevod na finski. Kad je riječ o e, izvješću gospodina Prede, mislim da je to izvješće dobro. Jasno je da je da je potrebno koristiti resurse na najbolji mogući način budući da su ograničeni. To vrijedi i za javne, eh, javne javna sredstva, javni novac i eh, novac privatnog sektora. Isto tako bitno je da se ostvare ciljevi koje smo si zacrtali vezano uz eh, pomoć razvoju. Ako se brojčano postignuti rezultati, rezultati mislim da bismo mogli e, postići napredak. Prije nego što nešto kažem o učinkovitosti, dakle prije smo govorili o učinkovitosti humanitarne, odnosno razvojne pomoći, sada govorimo o učinkovitosti e, razvojne suradnje. Sada se ne govori o donatoru i primatelju pomoći sad govorimo o nečem drugom. Ako govorimo o ciljevima održivog razvoja, potrebna je politika, razvojna politika koja bi bila dosta široko postavljena. Otuda moje pitanje, da li ovo izvješće treba govoriti o ulozi e, razvojne suradnje i cijele razvojne politike, da je potrebno e, povećati e, učinkovitost. Evo daću vam e, primjer. Govorimo o borbi protiv siromaštva i da e, ta pomoć treba doći iz e, razvijenih zemalja gdje postoji trgovina s razvijenim zemljama i tako dalje. Zatim tu su i programi poput Aid for Trade E, to je sve jako dobro, to je jedna vrlo učinkovita politika i na taj način se postižu ciljevi politike. Evo to je jedan primjer. Drugi primjer, ako zahvaljujući e, tim sredstvima uspijemo povećati e, rezultate privatnog sektora, na taj način ćemo se bolje moći boriti protiv siromaštva, a isto tako ćemo postići i veću učinkovitost, odnosno približit ćemo se zacrtanim ciljevima. Dakle, možemo e, razmisliti o svemu ovome. Možemo krenuti od koncepata, od e, načela i vidjeti razina učinkovitosti razvojne politike u širem smislu, a ne da se samo naglasak stavi na razvojnu suradnju, već postoje elementi koji nam omogućuju da se to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 to tako, treba reći da e, se u potpunosti slažem e, s kolegom Vaju e, Rinonenom, bivšim ministrom. Radi se o različitim konceptima u, u razvojnoj politici i sasvim je prirodno da kada govorimo o učinkovitosti razvojne politike da sve ispada bolje. Međutim, promjena pojmova, koncepta, koncepcije se vidi E, i rezultati konkretni rezultati pokazuju tu promjenu. Kad je riječ o e, izvješću kolege Prede, e, radi se o kvalitetnom izvješću, obuhvaćeno je puno pitanja, ali, ali voljela bi da više razmišljamo o demokraciji, odnosno o demokratskim načelima. Kad je riječ o Busanu, jedan od glavnih razloga frustracije bio, bilo je to što e, civilno društvo nije shvaćeno ozbiljno. Rečeno je da civilno društvo dobro, više manje dobro funkcionira, ali radi se zapravo o tome da zemlje u razvoju bi trebale prihvatiti E, demokraciju. Voljela bih e, da riječ demokracija se češće spominje u izvješću. U 13. stavku govori se o različitim e, akterima s kojima treba surađivati, o međunarodnoj zajednici, o privatnom sektoru, o nacionalnim vlastima, ali isto tako tu je i svijet istraživanja. Oni igraju važnu ulogu. E, kada definiramo smjer, kada e, donosimo e, odluke o razvojnoj politici. Željela bih da se o tome više govori. I dalje govorimo o stavku broj 13. Voljela bih da govorimo o odgovornosti poduzeća. Cilj je mobilizirati što je veći broj moguće aktera iz e, privatnog sektora i financije iz e, e, privatnog sektora. Mislim da je to nešto što nedostaje u promišljenju. Naravno, ne želimo koristiti pod svaku cijenu sredstva iz privatnog sektora i isključivo koristiti javni novac, treba podsjetiti da i privatni sektor treba e, se držati načela visokog e, stupnja efikasnosti. I isto tako trebamo se pobrinuti da e, postoji kodeks ponašanja i odgovornosti poduzeća. Nažalost, to trenutno nije moguće i ne znam zašto. I još jedna stvar – u e, stavku 17 govorimo o činjenici da je razvojna pomoć u najmanje razvijenim zemljama velika i putem razvojne pomoći možemo aktivirati druge razvojne aktere, prije svega mislim na privatni sektor e, i e, mobilizirati sredstva povezana s privatnim sektorom. I htio bih vas, htjela bih vas isto tako podsjetiti na još jednu stvar postoje i dalje aktualne obveze 0,8% BDP-a treba biti posvećeno razvoju, a to mi omogućuje da, eh, se, da to povežem sa svojom eh, sljedećom idejom. Eh, proces iz Busana i i odbor razvojne pomoći OECD-a bi mogao e, biti tijelo koje e, blisko prati stanje na terenu, može mjeriti rezultate, podupirati e, suradnju da se postigne napredak. Tako da bi u stavku 17 trebao to dodati. Budući da proces iz Busana E, ima određenih rupa, treba ih popuniti. I budući da nam se bliži konferencija u Nairobiju, zamolila bih gospodina Predu da ode u Nairobi kako bi tamo predstavio, odnosno zastupao Europski parlament. Bilo bi sjajno kada bi Europski parlament imao svog predstavnika u Nairobi. Uvjerena sam da će Europska unija e, poslati svoje zaslanstvo u Nairobi. Pa što gospodin Preda ne bi bio član izaslanstva? The speakers, but we have drugih govornika, ali ovdje je Chantal i Katarina Tahvelin. Šantal je VDE jedinice koja je za nas relevantna. Ona je ovdje zamjena za direktora Pradu. Po tom pitanju, evo Šantale, imate riječ. Puno hvala. Prvo želimo zahvaliti gospodinu Predi na izvješću koje smatramo vrlo koristim e, i već smo ga podijelili u inicijativnom odboru e, GPCD-a i poslali i državama članicama. No, želim reći e, što mislimo o ovom pitanju. Više program nije usredotočen samo na pomoć, već na razvojnu suradnju e, tako da ima puno više dionika nego što je bilo prije Busana i želimo da tako ostane. E, to može uvelike doprinijeti agendi za 2030. godinu. Europska unija i države članice žele i dalje e, podržavati četiri načela demokratskog vlasništva, ali i transparentnost, e, demokraciju, i sve ostalo. Mi smo dobili i prijedlog od Meksikanaca za peto načelo nikoga ne izostaviti. Mi to sada razmatramo sa državama članicama jer želimo vidjeti kako bi se to moglo u stvari provesti u djelo. No vrlo nas zanima to što su nam poslali. Mislimo da razvojna suradnja mora obuhvatiti sve tijekove razvojne suradnje kako bi se podržalo provedba održivih e, ciljeva to se treba primjenjivati i na privatni sektor, na trgovinske tijekove i tako dalje i na suradnju jug-jug na e, razne izvore financija javne i privatne želimo da se načela primjenjuju na sve prema tome bilo bi nam drago ako je ikako moguće spomenuti e, načine provedbe ADIS uz E, odnosno održive ciljeve 2017. Mi ćemo podržati i diferencirani pristup. Možda ste vidjeli nacrt tog dokumenta kako bi nastavili sa svojim obvezama, ali uključili druge dionike e, sa e, obvezama koje su njima prilagođene i sada smatramo da je jako važno naglasiti e, suradnju u obliku trokuta, ali suradnja jug-jug je nešto što također treba naglasiti u vašem izvješću. Jedan od kolega je spomenuo da trebamo provoditi e, zajednički program možda bi to trebalo malo više naglasiti i malo gurnuti u tom smjeru e, kako bismo počeli ta načela provoditi na terenu. To su naši kratki komentari. E, mi ćemo vrlo rado doći i dati vam informacije u svakom trenutku i prije i poslije sastanka u Nairobiju. Možda nekoliko riječi o e, o odboru e, moj e, pretpostavljeni će možda rado doći da vas o tome obavijesti. Sastanak je bio puno bolji nego raniji sastanci. Dokument koji je proizašao iz tog sastanka je prilično dugačak, e, ima jako dobrih dijelova, ali dosta se ponavlja ono što je rečeno ranije, možda bi to trebalo izbaciti i usredotočiti se na razvojnu učinkovitost. Imamo rok 23.10. da damo pismene komentare pa smo zatražili od svih država članica da ih pošalju. Ako imate nekih komentara javite nam kako bismo ih uzeli u obzir. Mislim da je to najvažnije što je izašlo iz inicijativnog odbora, ali ja nisam bila tamo eh, ali sam vam eh, željela prenijeti informacije. Dakle, eh, veza e, između e, svih tih programa e, imamo dosta događanja koja ćemo organizirati u kojima ćemo sudjelovati ali o tome vam možemo dati više informacija u daljnjoj raspravi. Hvala Mislim da je vrlo korisno čuti od komisije u kojem smjeru idemo. Imam jedno pitanje. Čini se da je zajedničko programiranje jedno od glavnih ideja za učinkovitost na terenu, ali nažalost nije dobro shvatiti e, kako stojimo s tim čak i u Europskoj uniji. E, meni se čini da je samo ograničen broj država članica sprema ići tim putem jer se boje da će se time smanjiti njihova vidljivost. E, ima li nekih jasnih podataka o zajedničkom programiranju? Mi u ovom trenutku e, ocjenjujemo zajedničko programiranje Prve rezultate smo dobili prije nekoliko tjedana kad smo održali tehnički seminar. Moji kolege razmatraju konačno izvješće u ovom trenutku. To je vrlo zanimljivo jer e, pokazuje da tamo gdje smo mislili da bismo mogli e, smanjiti količinu rada vidjeli smo da treba dosta ulaganja ali države e, koje E, idu e, na to su otkrile da daje vrlo korisne rezultate. Mi koordiniramo e, na temelju jednog dokumenta, pa možemo biti puno koherentni u svojoj politici i političkom dijalogu. E, fragmentacija nije smanjena do te mjere koliko bismo voljeli. E, mi se koncentriramo na određeni broj sektora, ali E, to je poboljšalo naše rezultate i učinkovitost i nije smanjilo vidljivost država članica kako su se one bojala niti umanjilo njihove mogućnosti suradnje dakle to bi moglo E, ohrabriti one države članice koje su zabrinute e, s tim za, za to zajedničko programiranje. Dakle, e, kada dobijemo preporuke i konačno izvješće, mi ćemo vrlo rado ovdje doći i iznijeti e, sve to i čuti od vas e, jer očito se moramo poboljšati. Hvala gospodin Preda. Oui, effectivement. Da. naravno kratak jer mislim da su stvari dosta jasne. Prije svega htio bih zahvaliti svim kolegama koje su se javili za riječ. Kad je riječ o intervenciji gospođe, Ona se ispričala e, što je morala otići na drugi sastanak. Htio bih reći da se slažem s njenim e, primjedbama, da je potrebno insistirati na kvaliteti rezultata. E, govorila je o tome da ne smijemo doći do situacije gdje, gdje da zapravo se zapravo bavimo proizvodnjom rezultata, a da stvari ne funkcioniraju. Naravno, ne smijemo komplicirati stvari i potrebne su strukture koje su koje olakšavaju rad. Globalno partnerstvo temelji se upravo na toj filozofiji. To je upravo ideja tog partnerstva. filozofija partnerstva stoji u, iz, izrazu globally light country focused. Kad je riječ o reakcijama gospodina Vajnena, pitanje filozofske prirode koje je postavio. Mislim da smo na to odgovorili već u našem prethodnom izvješću i kao što je predstavnica komisije nas malo prije podsjetila, pitanje e, razvojne suradnje je također to sve proizlazi iz perspektive djelotvornosti i otuda ta nova filozofija razvojne suradnje. I evo to je to je nešto što je naš klub prihvatio, dakle tu perspektivu. Htio bih zahvaliti Heidi Hautali što je pažljivo e, pročitala izvješće samo jedna ili dvije primjedbe. Kad je riječ o stavku 13, mislim da se možda radi o mm, problemu s prijevodom. Možda prijevod nije dovoljno precizan. Kada govorim o social corporate responsibility, društveno odgovornom poslovanju, mislim da je tu neki problem. Nadalje, kad je riječ o nevladinim udrugama u kontekstu e, procesa iz Busana. Ja mislim da su organizacije civilnog društva dosta prisutne. Podsjećam da u kolovozu smo imali e, razmjenu mišljenja s brojnim predsjednicima civilnog društva i mislim da treba reći da nevladine udruge uvijek žele više. Razgovarao sam s puno njih i ja sam isto tako bio e, njihov član i uvijek sam partnerski nastrojen. To je uvijek filozofija nevladinih udruga, uvijek žele više, ali u ovom kontekstu mislim da su oni dosta zastupljeni, uključujući i u našem odboru. Imam osjećaj, mislim da nismo nikad zanemarili što kažu nevladine udruge o ovoj temi zapravo e, neke nevladine udruge su isto tako utjecajnije od nekih naših članova. Nekad, kažem. Hvala. Puno hvala svima. Rok za amandmane je ponedeljak 17.10. u podne. Ne postoji ograničen broj riječi ako netko želi dati amandmane mogu. Zahvaljujem kolegama i komisiji. Točka 18 pitanja. Nismo dobili nikakva pitanja. Točka 19 razno. Želi li netko nešto staviti u točku razno? E, točka 20. Sljedeći sastanak 7. studenog e, u 3 sata i popodne i 8. u 9 ujutro i 3 popodne. Imamo tri zajednička sastanka, bit ćete obavještati 9. E, sa 2 o Etiopiji, jedan popodne o hrani, i pozvani smo i na sastanke odbora INTE i na odbor za e, nadzor proračuna. Dobit ćete obavijesti o tome. Zahvaljujem svima, zahvaljujem prevoditeljima. U 17.30 e, imamo sastanak koordinatora. Možda možemo i ranije početi. Hvala.